Dear Dragi kolege, dame i gospodo, počnimo sa sastankom. Nemam ovdje eh, papire koji su mi potrebni, ali evo, molit ću Richarda za pomoć. Oprostite, evo, mogu odmah započeti s prvom točkom dnevnog reda – Dakle, najavljujem da počinje naš dvozdnevni sastanak. Ako nema nikakvih primjedbi, možemo usvojiti zastupni eh, dnevni red. Što se priopćenja predsjednika tiče, nemam ih. Doduše imam jedno. Dobro se sjećam, eh, a i vi se vjerojatno sjećate, eh, saslušanja održanog 21. veljače o direktivi o plinu. E, zajedno e, s Korinom i e, koordinatorima smo upravo pripremamo. Pripremamo zapravo da, ćemo taj saslušanje održati, dakle 21. veljače. Usvajamo također zapisnik s prošlog sastanka i to naravno ako nitko do kraja današnjeg sastanka ne uloži nikakav prigovor. Prelazimo odmah na četvrtu točku dnevnog reda, a to je javno saslušanje o budućoj e, industrijskoj e, politici na planu obrane. Dakle, sasvim novo područje. Naglašavam još jednom da e, Kolege zastupnici, članovi pod odbora sede, dakle to je dio odbora za vanjske poslove, a radi se o pod odboru za sigurnost i raspravu. Oni su e, počeli raspravu o ovim pitanjima prvi, jer naravno obrambena politika u nadležnosti je odbora za vanjsku politiku. Međutim, industrijski dio toga sasvim je očito u nadležnosti našeg odbora ITRE. Jer e, mi smo tu da e, kažemo svoje o pripremi svega što se odnosi na industriju na tom području. Hvala svima koji ste došli na ovo saslušanje. S nama je tu i naš glavni izvjestitelj za ovo područje. A e, s nama su ovdje i e, gosti koji su govornici, stručnjaci za to područje. Odbor e, ITRE naravno radi na prijedlogu komisije o europskom programu e, za e, industrijski razvoj na planu obrane. Za sljedeći višegodišnji financijski okvir komisija će dati novi zakonodavni prijedlog dakle, za novi program koji će pratiti prijedlog za europski program za obranu i to ćemo mi raditi sasvim sigurno u e, suradnji sa odborom za proračun i e, za pod odborom e, za sigurnost i obranu. Pozdravljam sada gospođu Françoise Grostet koja je izvjestiteljica za naš odbor. Gospodin Gonzales Pons radi e, na mišljenju u ime odbora za proračun. On za sada još nije ovdje, čini mi se, vjerojatno će nam se kasnije pridružiti. E, s nama je gospodin Johan Pasku, koji je izvjestitelj odbora AFED na e, temelju članka 54. Ni njega za sada još ne vidim. S nama je ovdje e, i e, predstavnik Europskog e, odbora regija, gospodin Tomes. Pred nama su dva i po sata rasprave. Molim naše goste da ne govore dulje od 10 minuta za početak, dakle u uvodnom izlaganju, jer bi nam bilo jako drago da imamo raspravu, pa će biti puno bolje zapravo ako e, produbite i proširite ono što e, namjeravate reći za vrijeme te diskusije. Naš e, prvi gost je Jan Pijan glavni tajnik Europske udruge industrija na području e, zračnog i e, svemirske industrije, dakle aerospace. E, mi bismo im htjeli pomoći, htjeli bismo im dati i podršku. Izvolite. Hvala lijepo, predsjedniče i članovi ITRE odbora. Hvala vam na pozivu. Mi vrlo cijenimo što ste nas pozvali um, kako bi pred vama govorili o ovoj vrlo ozbiljnoj temi. Mi znamo da je prošlog lipnja vijeće već počelo sa prijedlozima da su u prosincu uskladili svoje stajalište i zauzeli zajedničku liniju. Ja ne želim sad um, ulaziti u detalje svih tih dokumenta, nego ću vam samo neke stvari s industrijske strane ovdje koje smatram da su posebno važne istaknuti. Prostite, malo sam, malo sam prehlađen, malo me grlo boli danas. Dakle, prije nego što uđem u sam sadržaj, da vam kažem što se E, uopće skriva iza našeg imena. Mi, kao što znate, mi smo e, Europska udruga za industriju i u zračnom prometu i prostoru. Mi predstavljamo više od 300 poduzeća od sjevera prema jugu, istoka prema zapadu iz cijele Europe. Imamo dakle članove iz 16 država članica Europske unije i zatim su nam članovi Norveške, Norveške i Turske nacionalnih udruga su isto naši članove. Zatim imamo i više od 115 nacionalnih kompanija koje su naše članice. Kad govorimo jasno o članstvu nacionalnih različitih poduzeća i udruga, vidimo da je to najvažnije. Imamo deset najvažnijih predstavnika naših najvažnijih nacionalnih udruga koje sjede u našem upravnom odboru i rekli bi pet među njima predstavljaju manje države, to su Švedska, Poljska, Nizozemska, Bugarska i Austrija, a ostali su iz velikih, jasno. Zašto vam to sve spominjem? Zato da vam prikažem kako mi predstavljamo vrlo široko evropsku industriju, bez obzira da li su u pitanju manja, srednja ili velika poduzeća ili čak nacionalne udruge. Dakle, imamo, zaista pokrivamo sve. Dakle, kao prvo, naša industrija u cijelosti podupire i obrambeni fond kao i njegove različite, da kažemo, derivate i sve programe za razvoj i istraživanje u industriji, obrambenoj industriji. Zašto? Kao prvo, naša industrija je konkurentna i to je ključna izjava ovdje. Imamo proizvode koji su od svjetske kategorije, svjetske klase i mi zapravo imamo vodeću tehnologiju na tom području. A to su sve plodovi onih investicija koje su u prošlosti učinjene. Nemamo puno tog što pripremamo za budućnost, nemamo puno tog za sljedeću generaciju tehnologije i ne znamo s čim ćemo ostati konkurentni, ako hoćete da otvoreno kažemo. Dakle, unatoč novcu koji se troši u Europi, mi jednostavno nemamo dovoljno učinkoviti i dobar domaće tržište. Mi moramo u mnogim ključnim područjima investirati u nove tehnologije, u nekim stvarima smo vidjeli i koliko recimo evropske obrambene snage imaju manjaka i dolaze da kažemo u različite slijepe ulice sa nekim, nekim područjima. Ali bez novih programa neće biti nikakve konkurentnosti na duge pruge gledano. Jednostavno neće biti moguće ostati na samom, da kažemo da predvodimo sa novim tehnologijama i nećemo više moći održati niti svoje znanje, ni kompetencije, ni svoje vještine. A jednog dana kad izgubimo te naše vještine, bit će jako teško ponovno ih izgraditi. Dakle, gledajući iz te perspektive potrebno je reći da je Europska strateška ekonomija se gubi u takvom razvoju i tu se mora nešto novo učiniti. Dakle, novi programi su ključ i to ne samo za zemlje članice nego za europsku industriju u cijelosti. Međutim, mnogi od tih izazova su jednostavno preskupi i prezahtjevni da bi se razvijali na nacionalnoj razini, pogotovo za one kompleksnije sustave u obrambenoj industriji i ne postoji ni jedna zemlja članica koja može sama sebi priuštiti da razvija te programe sama. Međutim, nisu samo u pitanju financijske prepreke, nego isto tako ima jako puno tog što se može dobiti snižavanjem troškova ako se ide na poli objedivanjavanje snaga, ali naravno objedivanje znanja. Međutim, svi znamo da je suradnja u obrani nešto što uopće nije jednostavno, Pravo suprotno, međutim morat ćemo se iz toga prihvatiti s obzirom na izazove kojim se Europa naša. Dakle, zajedničke naše obrambene politike unutar Europe, tu svi skupa mogu tu onda stvarno nešto i postići. Naime, ovaj obrambeni fond ima pravi potencijal da krene sa potakne prekograničnu suradnju, da je dovede do izvrsnosti u izvedbi u novim razvoju novih tehnologija i da nam da recimo kao rezultat jednu stratešku autonomiju kompletnu. I investicije u razvoj s te perspektive su vrlo važne jer će to onda i premostiti onu čuveni zapravo dolinu smrti između istraživanja i razvoja. Jer vidite, mnogi programi su do sada e, jednostavno odumrli zato što nije bilo financiranje ili nije bilo dovoljno dobre veze između onog dijela, između samog znanstvenog razvoja i industrije koja treba razvijati. I zašto mi onda dalje podupiremo taj Europski obrambeni fond? Zato što je on jako bitan i on donosi pravu razliku. Mi u cijelosti možemo reći da E, proračun treba biti 500 milijuna eura za 2019. 2020. da imamo ambicije da zapravo dovedemo to, taj proračun do jedne milijarde godišnje. To je onaj iznos koji će donijeti neku bitnu razliku. Sve što je manje od toga neće ništa postići. Prema tome mi moramo doista suradnju među zemljama članicama potaknuti i razviti. Nije zatim u pitanju samo kako, koliko ćemo potrošiti novaca, nego i kako ćemo ga trošiti. Mora to biti učinkovitije i ciljanije. Gledano s te perspektive je vrlo bitno da osiguramo jednu konzistentnost između Europskog obrambenog fonda i svih sličnih fondova koji postoje na razini nacionalnih zemalja članica. Moramo imati holistički pristup prema oba zapravo e, dijela našeg e, fonda odnosno i prema znanstvenom razvoju i prema e, istraživanju i prema razvoju. Zatim svi planovi se moraju komplementirati, dakle kompletno uskladiti i nadopuniti sa nacionalnim razvojnim programima. Prema tome, evropska suradnja bi, ako u tome svemu uspije, doista ostvarila onaj bitan korak naprijed. Nadalje, da bismo doista postigli razliku. To nije u pitanju samo razina novca i učinkovito planiranje, nego očito je ono na što trošimo novac. Europska unija mora potrošiti novce na razvoj kapaciteta koji će nam donijeti onu pravu razliku i napredak i u tehnologiji i u kapacitetima i moramo naravno osigurati da Evropska unija osigura proces koji će identificirati ono što zemljama treba plus ono što zemlje imaju kao kapacitete. Prema tome, to su te stvari koje ćemo onda u suradnji zapravo povezati. Nadalje, još je važnije da europski novac ide u europsku industriju. To je vrlo bitno i za ekonomske, političke, ali i sigurnosne razloge. A onda postoji naravno pitanje kako ćemo definirati europsku industriju. Ako se osnoje e, neko poduzeće na, tlu Europske unije, to je formalno Europska unija, ali se moramo, nije dovoljno, moramo se pobrinuti da kompletno znanje koje se koristi je naše, ali da ono što razvijemo ostane u Europskoj uniji. I to je nešto što moramo i u legislativnom procesu osigurati kako bi zaštitili naš know-how, naše kompletno razvijeno znanje u tom razvoju znanstvenom. Zatim nekoliko riječi o uključivosti i učinkovitosti. Dakle, europsko financiranje, to je nešto što može koristiti svakom dijelu ovog opskrbnog lanca, bez obzira da su to mala, srednja ili velika poduzeća unutar Europske unije, svi moraju imati iste šanse da pristupa tom novcu iz tog fonda. Istodobno, učinkovitost programa ne smije se nikad dovesti u opasnu situaciju ni ugroziti. Zatim moramo zadržati industrijsko vodstvo i gledano s te perspektive moramo zadržati kompletnu odgovornost za cijeli opskrbni lanac. Ni Nitko osim onih u industriji ne zna bolje da možemo biti konkurentni samo ako je svaki dio našeg lanca opskrbnog doista konkurentan i u svjetskim razmjerima. To znači da naš fond mora s jedne strane poticati prekograničnu industrijsku suradnju, a s druge strane se mora pobrinuti za to da kompletan lanac opskrbe bude motiviran industrijskom logikom da ga ona predvodi. Dakle, E, kao što znamo, obrana nije komercijalna roba. Vlade su nam jedini klijenti, kupci za naše proizvode i oni su oni koji će odlučiti o tome kome i što ćemo izvoziti. Prema tome, poduzeća i gospodarski subjekti ne mogu jednostavno bez e, obvezujućih obveza, dakle obvezujućih različitih izjava sa strane vlade ili da kažemo dokumenata ne mogu dalje nastaviti sa poslom. To je jedna poznata o, specifičnost tog posla i mora se doista uzeti u obzir kod kreiranja i kod financiranja i kod e, e, raspodjele sredstava iz fonda obrambenog. Dakle, za taj naš fond to konkretno znači da je razlika između financiranja europskog za troškove koji su prihvatljivi i ukupnih troškova mora biti onda pokrivena strane zemalja članica. Zatim specifičnost obrambenog tržišta vrijedi naravno i za naše izvoze. Prema tome, moramo poštivati jasno i isključivu odgovornost zemalja članica kod izvoza. Ali da ne ulazimo u tehničke detalje, odgovornost e, uvijek ostaje unutar Europske unije za bilo kakav izvoz i za bilo kakvo daljnje korištenje kao naravno i eventualno da spriječimo buduće preuzimanje našeg znanja u trećim zemljama. Dakle, ta odgovornost ostaje na našim članicama. I sad samo kratko još moj zadnji slajd. Dakle, da sažmemo, evropska industrija jest konkurentna utemeljeno na investicijama iz prošlosti i agregira kompletno troškove izdavanja za obranu zemljama članicama, agregirajući to sve skupa, još uvijek Evropska unija predstavlja najveće tržište na svijetu. Međutim, ako ne budemo osigurali budućnost našeg razvoja, nećemo ostati vodeći na tržištu, a trenutno nemamo ništa planova koji se razvijaju za budućnost. Prema tome, ako to ne izmjenimo, mi nećemo više tu ulogu zadržati. Zbog toga naša udruga industrije obrambene podržava u cijelosti ovo povećanje proračuna jer smatramo da je to i politički i koncepcijski i financijski jedan vrlo bitan korak naprijed. Hvala lijepo. Hvala vam na vašem govoru i na vašim opaskama. Sad idemo na drugog govornika. Sad Sada ćemo dati zamjeniku ministra obrane Češke republike Jakobu Landovskom riječ. Dame i gospodo, u prvom dijelu saslušanja imat ćemo predstavnike industrije, kao što ste već čuli, i predstavnike država članica. Dakle, imamo industriju, ali u drugom dijelu prelazimo na razvojni program obrambene industrije i istraživački program e, europske odbrane. To će biti dakle zakonodavni prijedlog e, u budućem višegodišnjem financijskom okviru. Dakle, u drugom dijelu raspravljat ćemo oko cjelokupne ove tematike sa predstavnicima znanstvenih institucija, dakle znanstvenicima i istraživačima, dakle ovaj drugi dio bit će puno više posvećen i namijenjen istraživačkom radu, dakle razvoju i inovacijama. Drugi dio a sada imamo točkogodišnje industrije država članica. A sada je vrijeme, dakle, Češka država, predstavnica država stranica, zamjenik ministra odbrane. Hvala vam, eh, predsjedavajući dame i gospodo, dame, uvaženi zastupnici, veliko mi je čast, eh, obrat vam se pred eh, ovim odborom i bavit ću se budućom e, dakle e, europskim programom industrijskog razvoja područja obrane iz točke gledišta Češke republike koja je jedna od manjih država članica. No, želim se nadovezati na svoj izvorni dojem. Dakle, stigao sam jutros rano i očekujem da su očekivanja e, doslovno mogu se fizički <laughs> osjetiti u zraku. Nas se neće suditi samo temeljem uspjeha i iznosa sredstava koja će se potrošiti, već imajući na umu i bogatu povijest europske obrane koja je započela 50. godina još e, u vrijeme Plevenovog plana. No puno se toga promijenilo od 50-60 godina prošlog stoljeća. Dakle, današnje prijetnje su uveliko drugačije od prethodnih i moramo ukazati i na vojne sposobnosti da se nosimo s ovim i prijetnje su znatno E, opasnije. I iz kuta gledišta država važno je uvidjeti zašto se krenulo ovim putem. Ključni razlog je taj što imamo zajedničku strategiju, globalnu europsku strategiju, moramo imati sredstva za promoviranje ove strategije diljem svijeta, kako bi to bilo uspješno. Moramo također pronaći način kako to povezati sa trenutnim obrambenim okvirom u Europi koji se sastoji prvenstveno od NATO-a. I kada god govorimo o odnosima između NATO-a i Europske unije, govorimo ovdje o dvije stvari, jer ove dvije institucije su komplementarne. Dakle, imamo komplementarnost i vjerodostojnost. Do komplementarnosti može doći ukoliko ima pošten odnos, iskren odnos između njih dvije, a i ovaj drugi segment e, ukoliko smo u stanju valjano surađivati. Dakle, vjerujem da je prvi važan korak taj da riješimo neke od problema s kojima smo suočeni za usvajanje europskih strategija. Trenutna inicijativa započena, započela je sa EDIDP-om e i novim strateškim ciljevima za stvaranje novih industrijskih mehanizama u našoj obrani. Dakle, tu trebamo imati najbolju moguću tehnologiju na raspolaganju bez obzira na segmentiranost e, obrambenih portfelja. No, koliko god ovaj plan konsolidacije obrane kakav god bio, moramo jasno znati što želimo napraviti sa sposobnostima vojnih snaga naših e, potreba za vojne snage. Inicijativa PESCO, stalna strukturirana suradnja, je dobar početni početak ovoga svega. I moramo uložiti svoje resurse na učinkovitiji način, da budu međusobno e, kompatibilni i još više nego što je to bio slučaj u prošlosti. I moramo priznati također da smo još uvijek daleko od ispunjavanja osnovnih preduvjeta za stvaranje jasne vizije konsolidirane europske industrijske baze za to nam je potrebno konsolidirati, odnosno imati jedinstvene, ujedinjene kupce i korisnike. Mi trebamo vidjeti da li želimo napraviti se obuhvatnije obrambeno tržište za svoje potrebe. To je dakle ključna odluka o kojoj će ovisiti svi idući koraci već sada stvari se razvijaju i moramo shvatiti da, moram, da nam treba ići korak po korak kako bismo napravili ovu valjanu strukturu podrška svih država članica od ključnog značaja i imat ćemo čitav niz malih srednjih poduzeća i srednjih poduzeća koji e, trebaju surađivati u ovom programu i to je od ključnog značaja u okviru EDIDP-a u Češkoj republici E, sa inicijativom IDP e i EDF e, priključili smo se već nekolicin peskovih projekata i spremni smo za industrijsku suradnju u okviru Europskog programa industrijskog razvoja područja obrane. Sve veći broj poduzeća i tvrtki koje surađuju u Češkoj republici zarađujemo više od 90% prihoda iz E, iz, izvoza. Izvoz je skoro utrostručen zadnjih pet godina. Međunarodna suradnja je stoga za nas od ključnog značaja i trebamo proširiti pristup postojećim o opskrbnim lancima i pojačati svoju suradnju. Ovo je od ključnog značaja za naše oružane snage. Više suradnje u industriji može stvoriti međusobnu ovisnost i veću međusobnu suradnju između vojski. Naša industrija je više od 90% u privatnom vlasništvu, dakle savršeno nam je jasno da moramo imati valjan i uravnotežen pristup gdje ćemo jasno znati koji naš koji su naše potrebe istovremeno i moramo financirati tako što ćemo biti fokusirani na privatno poslovanje. Industri, obrambena industrija temelji se tradicionalno na male i srednji, e, mala i srednja poduzeća i definicija jest malih srednje poduzeća jeste e, poduzeće do 250 ratnika. Poduzeća koja su prerasla te granice, one nikada neće moći dosegnuti dimenzije Airbusa ili British Aerospace Industries ili km Moramo pozdraviti novu e, kategoriju srednjih poduzeća koji će jednako biti podržani kroz e, program za mala srednja poduzeća u okviru edidp Mi smo morali razviti jasnu i pametnu strategiju da surađujemo s industrijom i upravljamo na jasan način na kojim putem će ići naša vojna industrija. I tu imamo našu nacionalnu strategiju koja ukazuje našu glavnu strategiju koja po našem mišljenju može biti primijenjena i na europskoj razini. E, ja sam uvjeren da je obrambena industrija e, od ključnog značaja i ne može se s njom postupati kao i s bilo kim drugim e, segmentom industrije. One mora imati svoje vlastite namjenske politike, moramo biti obazrivi i oprezni i znati koji su primarni ciljevi Moramo se također postarati i za tim da ciljevi primarnih korisnika budu jasno definirani. I sada smo na prvom putu da ostvarimo ove ciljeve. Češka industrijska e, inicijativa za suradnju sa EDIDP-om već je potvrđena strane naše vojske. Sada smo u postupku pitanja dijaloga s partnerskim državama koje su u ovom projektu, kao što Slovačka, Italija, Njemačka, Španjolska ili Austrija i također eh, pregovaramo o tome kako uspostaviti najpravednije i transparentnije uvjete za eh, mogućnost sudjelovanja u tom programu sa eh, predstavnicima DigiGrova. Podrazumijeva se naravno da bismo bili i tekako zainteresirani čuti mišljenje Europskog parlamenta, a to jeste, mi gospodo, od vas izravno i stoga ću prestati sa svojim komentarima i spreman sam odgovoriti na sva buduća pitanja. Hvala na pozornosti. Thank you for your speech and your remarks. Um, eh, I Hvala lijepa. Evo, otvorit ću sada raspravu s našom glavnom izvjestiteljicom. Dajem riječ Françoise Grostek. Hvala lijepa, predsjedniče industrijskog programa u obrambenom sektoru na kojem sada radimo. Mislim da je važno da se isto tako visoko kvalificirane radnike. A e, da postoji doza fleksibilnosti. Treba također podstaći poduzeća da nađu nove evropske partnere. I jedan i drugi jamstva kako ne bi došlo do gubitka naših e, znanja, e, kako ne bi to e, otišlo da onoga što se traži i koje mogućnosti postoje za poduzeća koje rade u obrambenoj industriji i njihove suradnje sa Hvala lijepa izvjestiteljici. Vjerojatno neće doći nitko sada iz odbora za proračun na osnove koje, koji na osnovu članka 54. daju mišljenje, a čini se da ovdje nije niti izvjestitelj za mišljenje pod odbora sede. Međutim, s nama je e, jedan član odbora sede koji se ne želi sada javiti. Prelazimo sada na predstavnike klubova zastupnika, gospodin Pohe u ime socijalistovski o tim poduzećima. I e, što nam možete reći o tvrtkama koje imaju sjedište u Europi, a pripadaju obrambenoj industriji, li većina njih ima europske vlasnike i obrambene industrije Stvaran problem je u tome što države članice ne izdvajaju dovoljno novca za vlastite obrambene snage. I bojim se da će mnogi zastupnici vidjeti da je ovo zapravo nadomjestak za e, izdvajanje državnog novca za obrambeni kapaciteti nacija u Europi. Hvala sada gospodin Butikofer u ime e, zelenih. Hvala lijepo. Slušam e, klijenta koji u kafiću pije pivu i to cijeli dan i traži. Postoji direktiva o javnoj nabavi koju je ovaj parlament usvojio 2009. godine, međutim ne primjenjuje se. moglo bi se više e, tržište okrenuti u tom smjeru. Smo imali više tržišnog natjecanja na tom području da bismo bili konkurentni i e, da bismo saču napraviti više na planu obrane. Da, ali trebali, to znači da se treba izvojiti više novca. E, pa ne. Zašto ne bismo spojili poduzeća i centralizirali? to bi bilo dobro da se novac sačuva. Ima toliko mogućnosti, a ne samo da se izdvaja više novca za obrambenu industriju. A moje drugo pitanje je, mi smo u Europskom parlamentu došli do različitih stajališta vezano za određene kategorije oružja, primjerice oružje za masovno uništenje, E, obogađeni uran i e, slično. E, a nas zanima da li će se, i to želimo omogućiti, da se norme koje smo usvojili neće srozati. A isto tako želimo da se ne proizvodi naoružanje koje će ići prije pisali kao ključnu odluku hoćemo li nastaviti sa segmentiranim tržištem ili ćemo imati integrirano tržište. Osobno, u paketu o kojem sada raspravljamo nam omogućuje da se to ostvari i isto tako me zanima na koji način možemo ojačati te aspekte. Možete li nam pomoći da utvrdimo mjere koje će nas više dovesti u tom na nešto u tom pravcu, nego li da stalno izvaja... Hvala lijepa, e, ja ću govoriti češki. Govorim ovdje u i e, govorim češki, kako zamjenik ministra ne bi samo trebao slušati engleski ili francuski. To je da imamo zajedničku norme. Osobno sam radio na, proizvodnji stakla. I prije sto godina imali smo zajedničke norme, češke norme, njemačke norme, koje su se poslije proširili po drugim zemljama. Na području obrambe je drugo stvar o kojem želim govoriti. U Češkoj smo osnovali veliki centar e, za razvoj, e, za razvoj strojeva. Radi se o američkim strojevima. I pitam se kako ćemo zaštiti da e, kada se radi o nekoj industrijskom stroju i ako je mala komponenta, mali i sastavni dio e, tek e, postrojenja američki, onda se s jedne strane istraživanja, e, istraživanja koje se odnosi na materijale, to je nešto gdje se moramo koordinirati. Od oklopnih vozila do pojedinog E, zaštitne opreme i e, drugo pitanje je da e, se trebate baviti i kompjutorskim vlastite puške, onda je to zapravo serija paralelnih ulaganja. U Češkoj smo bili prično uspješni na ovom području. Kad se pak radi o zrakoplovnoj industriji, situacija je tu složenija. Kad se radi o e, vrlo e, lakim zrakoplovima u LM-ovima, ali što se tiče samih e, kompjuterskih programa, njih pak moramo uvoziti. Sredstva koja su na raspolaganju bi se ispikla situacija koja je postojala sa SAD-om kada nismo mogli izvoziti ono što smo htjeli i e, to se treba promijeniti u budućnosti. Gospodin Pašku koji je izvijeste za mišljenje odbora za vanjske poslove. Dobrodošli na naš e, sastanak. Hvala lijepa. Sutra na odboru apet ćemo glasati i i e, saznao sam da očekujemo mišljenje o, pod odbora za obranu i sigurnost. Vjerojatno znate da je uloženo 365 amandmana, pripremljeno 13 kompromisnih amandmana koji pokrivaju većinu uloženih amandmana. Zamisao je bila da tu inicijativu podržimo, a ne da je ubijemo u zametku. Moramo dakle uspostaviti ravnu težu između e, strateške pozicije da se podrža ta inicijativa, ali s druge strane nije u redu baš niti da se udovolji svakoj želji te da na kraju sve skupa bude nerazumljivo. Dakle, trebala se uspostaviti ravnoteža. Nekim amandmanima pokušali su se uvesti pravila na područjima koje nisu predmet ove inicijative, primjerice izvoz oružja jer izvoz oružja je reguliran drugim propisima, te ne mislim da bismo na mala vrata trebali utjecati na propise e, koje već postoje. Postoje problemi za koje i dalje pokušavamo iznaći rješenja. Vjerojatno ste upoznati s činjenicom da ćemo sutra doći do e, vrlo vjerojatno do dobrog rješenja. E, surađujemo s izvjestiteljima u sjeni, e, konsultirali smo se s njima i očekujemo dakle ishod glasanja sutra. Hvala lijepa. E, također iz odbora za poslove kolega Gajer. godina i koji su se od 2012. i 2013. opet malo smirili, a sad opet rasto. Znači, ostale regije svijeta sve više e, investiraju u obramnu, ali isto tako i ne samo u nabavu obrambenih industrije nego i u istraživanje. Evropska e, obrambena industrija neće preživjeti dugoročno samo ako bude prodavala svoje proizvode, nego jedino ako bude izgradila vlastite kapacitete da budu pravi igrači ne samo u svojoj regiji nego i kompletno globalno i da imaju vlastitu novu tehnologiju. Znači potrebno je transfer tehnologije i razvoj, znanstveni razvoj i istraživanje. I naravno, to je uvijek pitanje transfera tehnologije kod sveg. Znači, vaša, ako vaša strategija za preživljavanje ovisi o izvozu, kako ćete to učiniti ako zemlje koje pozdravljaju vaš izvoz i hoće ga zapravo će sutra biti i kupuju vaše stvari, sutra postanu vaši konkurenti. Prema tome, vi doista morate investirati jako, jako puno u znanstveni razvoj i istraživanje jer kako biste uvijek ostali na vrhu, na, bili predvodnici. Prema tome, mislim, trenutno se baš e, zapravo i ne investiramo puno u, istraživanje i razvoj. Ako pogledate kako izgleda financiranje unutar Evropske unije danas u istraživanje, vidjet ćete da je ono usporedbi sa mnogim dijelovima svijeta vrlo skromno i jako zaostaje. A sad što se tiče ovog fragmentiranja tržišta, Naravno, ja se u cijelosti slažem da tržište nije funkcionalno i da ne, ne, funkcionira dobro. I da bi naša direktiva o javnoj nabavi je to trebala zapravo više pomoći. Svi smo se složili da je ona bila dobar zakonski akt, međutim implementacija ovdje zaostaje. Pa mi sad guramo i poguravamo i tražimo da se ona više i prije i bolje implementira jer to bi onda pomoglo. Međutim, promjena ponašanja se neće ozgo samo postići, nego ona mora doći od strane samih zemalja članica i oni recimo ne mogu razvijati šta ti ja znam više modela helikoptera nego što imamo klijenata za helikopter i takve stvari. Dakle, tu se moraju promijeniti ponašanje koje se mora kod zemalja članica dogoditi jer oni su de facto klijenti ovdje. Ne samo akteri, nego prvenstveno kupci i klijenti. Prema tome, ako imamo fragmentirano tržište, da se vratim na svoj početak, mi jesmo i dalje konkurentni. Je, još jesmo. Međutim, šta znači to konkurentni? To znači da li mi možemo opskrbiti e, sve ono što treba oružanim snagama diljem Evropske unije danas. Da. Međutim, zato što je to plod onog što smo radili u prošlosti i investirali. A za budućnost nemamo novih planova i nećemo ostati više konkurentni ako ne budemo razvili novu generaciju tehnologija. A nadalje, osim toga, ćemo izgubiti vještine u našim E, poduzećima koje to proizvode, jer ako ne bude više tehnologija koje će raditi, neće gubit će i svoje vještine, jer nemaju više programa koji teku. Morat će smanjiti svoje aktivnosti. Znači, u tom kontekstu mislimo da je ova milijarda koju mi zapravo tražimo u idućem programu, to je zapravo nije previše jer treba služiti samo kao motivacija za pojačanu suradnju kad pogledate da se makar 190, minimalno 190 milijarda godišnje troši na obrambene proračune diljem članica. Dakle, mislimo da je to ono što bi pomoglo razvoju proizvoda i tehnologija koju traže obrambene naše e, industrije, odnosno još koje traže zemlje članice kao kupci za svoje vojske i da se to ne bi nužno moralo odmah i odvoziti. A sad što se tiče, postoji naravno jedna fragmentacija tržišta, a naš zajednički e, program bi trebao povezati to i trebao bi nam dati veću vrijednost za sredstva koja su utrošena na razini koje imamo u Evropskoj investicije. E sad što je recimo sa prihvatljivošću, što je prihvatljivo? Mislim prvo da korisnici moraju biti pronađeni unutar Evropske unije, kompletne aktivnosti se moraju unutar Evropske unije provesti, ne, treba, ne smije biti nikakvih restrikcija glede trećih zemalja kod korištenja uporabe tehnologije i one tehnologije koja se koristi ili razvija u našim djelatnostima. Ako postoji neki entitet koji ako koja je vlasnik neka neevropska zemlja, onda tu treba naravno e, to riješiti i isto tako treba razriješiti i osigurati da se treće zemlje ne miješaju tu tehnologiju. A to mora doći, dakle, kompletno jedno jamstvo za taj mehanizam koji treba postaviti, treba doći od zemalja članica. One moraju se složiti i to gurati. Odakle novac? Mislim da mi iz industrije ne trebamo sad, nije baš na nama da mi odlučujemo dakle će novac doći u proračun iz koje proračunske linije ili, ili naslova ćemo to povući. Ali ako želite zaista potaknuti korporativne projekte koji ciljaju na one ključne potrebe evropske obrane, onda, iako govorimo o novcu, a to nije previše novaca, onda mislim da je to jedno iznos koji se treba izdvojiti za motivacije i mislimo da ta jedna milijarda za sljedeći program bi trebala biti dovoljna da započne taj proces. Ali, kao što smo već rekli, to je samo, treba se nadopunjati s onim što zemlje članice već tako i tako na svojoj razini unutar svojih nacionalnih proračuna izdvajaju. I e sad, što se tiče komercijalnog tržišta. Ponovno, moram to ponoviti. Možemo puno govoriti o uvjetima tržišta za obrambenu industriju, ali tu ipak na kraju krajeva naše tržište za naše proizvode ni u kom slučaju nije komercijalno. Jer samo je vlada ta koja to kupuje i vlade su općenito one koje će odrediti da li nam je dozvoljeno izvoziti. A ako vi mislite da ćete dobiti dozvolu vlade za izvoz, to ne znači da možete generalno prodavati po cijelom svijetu, nego kad pogledate to izbliza, ako dakle to izbliza istražite i pogledate kamo različite zemlje Europske unije izvoze, onda vidite da je to jasan uzorak, vidite kako je to usko vezano sa našim vanjsko-političkim odnosima. Dakle, to je direktno vezano za našu vanjsku politiku Evropske unije. I zbog toga vidite, Evropska unija de facto mora platiti za onu razinu obrane koju želi. Pa se vraćamo na ishodišno pitanje. Želite li da su vam evropske obrambene snage dobro opremljene? Želite li da su to evropski proizvodi, da smo tu autonomni ili želite da ovisimo o nekakvoj američkoj ili ruskoj tehnologiji, dijelu opremi ili bilo čemu? Hvala lijepo. A zatim, to je vezano i za stvaranje radnih mjesta, otvaranje radnih mjesta u našem zemlji. To je jasno. Ali sve što nije izričito zabranjeno je de facto dozvoljeno. Hvala lijepo evo u ovom drugom dijelu ćete ponovno našeg e, saslušanja ćete ponovno imati priliku uzeti riječ. A sad prelazimo na sljedeći dio, to su znanstvene institucije. I je istražitelj, dakle pridruženi istraživač u skupini za istraživanje i informiranje o miru i sigurnosti. Kao što smo već i do sada to činili, molim vas nemojte više od deset minuta, izvolite. Hvala predsjedniče, uvaženi zastupnici, dame i gospodo, hvala na pozivu i podijelit ću s vama svoje razmišljanja o ovom programu i nastojat ću biti što je više iskren i neovisan da ću vam svoje ideje i organizirat ću ih oko tri niza razmatranja. Kao prvo, smatram da EDIDP je ono najbolje što se moglo desiti Europskoj obrani i to odavno. Drugo, pravno gledano, nemam nikakvih sumnji glede konformnosti ovih programa sa europskim temeljnim ugovorima. I treće, put koji ste prešli i koji ste, kojim ste se uputili bit će dug, pun e, problema i morat ćete biti strpljivi i oprezni. Dakle, vratimo se na prvu observaciju. EDIDP je, kao što rekao, ono što najbolje što se moglo desiti u europskoj obrani odavno i to iz dva razloga. Kao prvo, ovaj program u rukama je europskih e, vlasti, dakle komisiji parlamenta, vašeg parlamenta, koji su jedini u stanju svoju percepciju e, općeg interesa e, učiniti takvom da ne bude samo najmanji zajednički menitelj interesa država članica. I to upravo zato što ove dvije institucije donose odluke temeljem većine. Uspostava Peskova krajem 2017. godine dokazali su da europske države još uvijek nisu ozbiljne kada se radi o europskoj odbrani. One se samo prave. Jedina korist svega toga jeste da izvana ljudi vjeruju da su europljani ujedinjeni, a u biti oni to nisu, te da europljani povjeruju da se njihovi čelnici e, bave zajednički njihovom odbranom, a to opet nije istina. Bojim se da isto vrijedi i za e, koordinirani godišnji e, E, koordinira godišnja analiza odbrane, takozvani CARD, iz jednostavnog razloga što se ne može kolektivno provjeriti da su ciljevi ispunjeni, jer ti ciljevi nisu ni definirani. Dakle, hoću reći da ne jedina nada, ali najveća nada pobornika EDIDP-a, a ja sam jedan od tih, dakle, počiva na vašim leđima, na vašim plećima. Drugi razlog zašto mislim da je EDIDP dobra stvar jest ta što pod navnim znacima pristupa tržištu, koje nije baš tržište, tržištu obrane ne ne e, sa strane ponude, kao što to stoji u direktivi iz 2009. o javnoj e, nabavi u obrani, već tome pristupa e, kroz potražnju i drugim riječima ovdje se radi potencijalno o takozvanom game changeru, a inzistiram na tom E, na toj riječi potencijalno. Biću kratak e, glede ovog svog e, drugog, drugog komentara o sukladnosti sa temeljnim ugovorima. Nisam htio da ovo sad bude predavanje iz katedra, tako da sam eh, predao predsjedniku i izvjestitelju i na mojoj web stranici se nalazi dakle moja pravna analiza i to sam uradio kako bih suočio svoju pravnu analizu sa eh, pravnim analizama kolega. No ipak želim privući vašu pozornost na sljedeće, a to je da u demokraciji na svakome da preuzme svoje odgovornosti i političari koji su ti koji odlučuju. Oni se ne mogu skrivati za pravnih mišljenja, makar to bila pravna mišljenja njihovih pravnih službi, skrivati se iza tih mišljenja kako bi djelovali ili ne djelovali. Oni naravno trebaju konzultirati ta mišljenja i konzultirati se stručnjacima koliko god je to potrebno, ali prije svega na njima je da djeluju, da djeluju bez straha, jer jedini koji je u pravu izricati i tumačiti pravo u pravnoj državi je sudac. Dakle, ako netko od vas ima bilo kakve e, sumnje o konformnosti programa EDIDP-a s temeljnim e, ugovorima, nek se obrati sudu koji će izreći presudu. Ja osobno nemam nikakve sumnje, u svakom slučaju, evo, tu sam i mogu odgovoriti na sva vaša pravna pitanja. Vratimo sada na treću observaciju. Morat ćete biti jako strpljivi jer sada uspostavljate temelje jedne kuće koja će ugledati svjetlo dana tek kroz 15 godina. Jer 15 godina je potrebno u prosječnosti da se pokrene e, program e, istraživanja u obrani i proizvodnja kapaciteta, vojnih kapaciteta. Dakle, to znači da čak i najmodernije, uzmimo borbene zrakoplove, e, da su oni započeti, osmišljeni prije barem 15 godina. Dakle, istraživački rad koji se danas vodi u istraživačkim laboratorijama, e, oni će polučiti konkretnim rezultatima tek kroz 15 godina, dakle, proizvodima. Jako je dakle važno da temelji koje sada hoćete izraditi budu čvrsti otporni i da vam omoguće fleksibilnost. A imajući to na umu morat ćete izbjeći tri ugroze. Kao prvo, prvi bio problem da ne da ne, imate na umu ono što ide prije istraživanja u odbrani, dakle planificiranje odbrane, jer jedna od osobitosti istraživačkog rada je da je ona orijentirana. Kada govorimo o odbrani, ne, govori, ne radi se istraživanje radi istraživanja, već radi proizvodnje nužnih tehnologija za kapacitete koji će biti potrebni vojnim snagama. Dakle, ima čitav jedan put, strateški put, koje evropske instance moraju proći s jednog kraja na drugi, ukoliko žele biti učinkovite. Međutim, tome nije tako, jer s jedne strane imamo globalnu strategiju i određenu ambicioznost, a s druge strane imamo plan razvoja kapaciteta u Europskoj agenciji za odbranu, no između ove dvije nedostaje jedna karika, a to je bijela knjiga. Međutim, ukoliko europljani vojno ne budu definirali svoje političke ciljeve, onda neće biti nikakvog izgleda da ih ostvari, kao što je to govorio se neka, nema povoljna vjetra za onoga koji ne zna kamo smjera. Dakle, put je, politički put je težak, ali se može ići njim. I imamo dokaz, dva puta je ostvaren, odnosno započet posredstvom ciljeva iz Helsinkija i države članice koje sudjeluju u NATO, u to redovno rade kroz ono što se naziva NDPP, NATO Defense Planning Process, dakle NATO proces obrambenog planiranja. Ako vi ne budete pristupali istraživačkom i razvojnom e, radu u obrani kroz planificiranje obrane, onda će ovo biti kao jedan e, natječaj e, ljepote za misice, kao što je postao PESCO koji u biti omogućuje nekim industrijalcima da zarade nešto, a istovremeno omogućava političarima da kažu da nešto rade. Zato je vaša ključna uloga ovdje. Morate zahtijevati ne samo da se uspostavi veza između EDIDP-a i plana za razvoj kapaciteta država članica, već trebate od njih tražiti da vam kažu čemu služe ti planovi na razini europskih ambicija. I evo dolazimo do druge ugroze, a to bi bilo ne uzeti u obzir ono što je uradila e, istraživanje u odbrani, to jest programi oružanja. I o tome se govori ovdje danas, jer EDIDP je onaj D iz RID, Research and Development, dakle istraživanje, a to treba omogućiti da se dođe do C od kapacitet, capacity. Dakle, neću inzistirati jer sam vidio da ima jedna odredba u pravilniku gdje se predviđa da korisnici kredita trebaju dokazati da države članice mogu kupiti njihove proizvode, a to je nešto što je doista nužno, što je ključno nedostaje u programu europskog istraživanja u sigurnosti. I treća ugroza, morate naći pravu ravnotežu između e, sudjelovanja industrije svih država članica više manje i konkurentnosti koja zahtjeva da se fokusira na najučinkovitije industrije. Dakle, postojaće velika iskušenja za sve države članice da uzmu i donesu kući neki trofej. To je prirodno stanje stvari. Isto vrijedi i u Europi kao i u SAD-u i američki senatori imaju izraz za to svemu, ali moramo to napraviti na inteligentan, na najpametniji mogući način, jer ako budemo duplicirali postojeće industrijske kapacitete, onda će lijek biti gori od bolesti nećete svesti fragmentiranost e, ove industrijske baze obrambene obrambe i tehnologije. Zanimljiv program Jer upravo se na razini istraživača mogu udružiti kompetencije kojih ima u Europi pregršt, a ne tako što će se multiplicirati industrije koje već postoji drugdje. Moj zaključak će biti kratak. Koliko se Unija danas bavi obranom, to je zato što postoji opasnost i naši sugrađani očekuju da ih se zaštiti. Međutim, nema nikakve nade da europska obrana zaživi ukoliko se budemo prepustili državama članicama. Oni poput Titanikova orkestra i dalje sviraju e, kompoziciju o suverenosti dok brod tone. Suočimo se sa stvarima. Istraživanje u europskoj obrani je samo sama sjena sama sjena same sebe. Njihova zadnja važna inovacija je, su radar i, mlazni zrakoplova. To je bilo 40. godina prošlog stoljeća. Danas imate jedinstvenu priliku da je spasite, iskoriste tu priliku. O tome ovisi naša autonomnost, naša neovisnost, naša sloboda. I o tome jednostavno ovisi preživljavanje europskog projekta, jer ukoliko Europa ne bude štitila svoje sugrađane, njeni građani će se pitati čemu služi uopće Europa. Hvala vam. Thank you for your speech. Hvala lijepa na ovom govoru i hvala na vašim primjedbama. Prelazimo sada na sljedeće izlaganje. Gospodin Ben Hayes, tu izvolite. Sorry. How's this? So thank you. Ja um, e, također e, moram izraziti žaljenje da eto početak 2018. godine a da su gosti pozvani da izlažu danas isključivo muškarci, što je zapravo sintomatično za mnoge probleme. Ja sam e, iz instituta koje radili smo puno na programu europskih istraživanja na planu sigurnosti koji e, zapravo daje puno objašnjenja za ono što, na čemu vi sada radite. Nekoliko općenitih primjedbi o e, političkom trenutku za kojeg mislim da obrambena industrija ga sada vrlo cinično iskorištava i mm, treba li Europska unija simbolično odgovoriti na Brexit, na Trumpa, na mm, NATO savez e, koji se samo pokazuje sve e, nekompetentni. Međutim, istovremeno sam uvjeren da je europska industrijska e, strategija za obranu nije pravi put da se ostvari veća na nov način. Osobno sam vrlo pažljivo pratio kako između vojske i sigurnosti ima sve manje granica, kako ima sve manje granica između vođenja rata i održavanja mira. U tom smislu sam e, sve skip. E, me da Europski parlament želi sve ovo usvojiti u roku godinu dana. Ovo je ogromna programa. Osim toga da to pokušavate uskladiti sa višegodišnjim financijskim okvirom, e, čiji iznos još ne znate. Ja ne mislim da se ovakvu politiku kako biste postakli izvoz, jer to jednostavno znači da će najbrutalniji i najrepresivniji režimi na ovom planetu dobiti oružje u ruke. 33 e, e, milijuna eura je izvezeno oružja i molim vas, zaista me čudi da vi radite na tim politikama, a da istovremeno ništa ne radite na popravljanju kodeksa ponašanja e, što se tiče izvoza naoružanja. Pozivam se na ono što je vaš kolega iz Zelenih malo prije rekao, sa i strateške autonomije. Većina vas upoznata je s ovakvim raspravama i vjerojatno ste već došli do zaključka da e, ste ili za obranu ili antimilitaristi u e, vašim shvaćanjima što se vidi u amandmanima koji su uloženi. Nemojim programom. Prije 12 godina bio sam upravo u ovoj e, parlamentu kada se to počelo oblikovati. Sjećam se svih ličnosti koje su na tome radili i različitih istraživanja bez odluka parlamenta i već tada se dovodilo u pitanje ja sam se bavio pitanjem e, društvenih odluka ovog programa. Deset godina sam se bavio tim. Radio sam na raznim projektima, procjenjivao sam projekte za Europsku uniju, obučavao europske dužnosnike. Uvijek sam sudjelovao u istraživačkim projektima na planu sigurnosti. Time jednostavno želim reći da sam konstruktivni kritičar europske politike Unije. To je regulirao Europski parlament u procesu koji je započeo prije 15 godina. Podsjetimo se sada na argumente na koje se pozivalo tada, a i sada. E, govorilo se da je potrebno subvencionirati europsku industriju kako ne bismo ovisili o uvozu iz Kine. Čuli smo da policijske snage i sigurnosne snage nemaju odgovarajuće alate da rade svoj posao, te da bi više ulaganja im pomoglo da rade svoj posao. Također da trebaju transferirati vojnu tehnologiju u e, civilni sektor kako bismo svi bili sigurni od pomoći malim i srednjim poduzećima. I isto tako o inovacije i izvrsnosti u kojoj je izvjestiteljica govorila na samom početku. Dakle, sve ovo što čujemo već je dobro poznato. A Imajući sve to u vidu, pitam se može li itko ovdje pokazati i na jedan istraživacije iz obrambene industrije. Nešto što je urodilo sa one 3 milijarde eura novca poreskih obveznika koji su već uloženi. Možda bi kolege iz ovog panela mogli odgovoriti na to pitanje. Ali ja mislim da jednostavno ne možemo pokazati izvršnih argumenata ponovno uložiti novac. Kada sam ja počeo raditi na programu istraživanja za plan sigurnosti 2004. godine, zaista me jako brinulo koje sve implikacije to ima za građanske slobode. I bavim tim pitanjima, međutim sada me vjerojatno više brine još nešto drugo, da je to vjerojatno bio kolosalno bacanje novca, 3 milijarde eura poreskih obveznika. Ja e, meni je žao da je zastupnik iz Ujedinjenog kraljevstva izašao iz ove dvorane. Mi naime e, živimo u istom dijelu velike Ustrije. Ne spominju se jednostavno zato što ih nema. I zato se pitam zašto je došlo do jer ako se dopušta obrambenoj industriji kao što se dopustilo da određuju e, što će raditi, oni su jednostavno taj novac koristili za ono čime su se već bavili. Jako mi je žao da nitko ovdje ne govorio o prioritetima za istraživanje, odnosno zašto ih nema. E, za ovaj projekt za koji se vas traži da odobrite novac. Nadalje, zaista ružan manjak demokratskog e, nadzora u ovim programima. Nikakve parlamentarne kontrole, nikakav europski mehanizam da se vidi e, jesu li rezultati ostvareni oni koji su traženi ili bilo kakvi rezultati, je li novac dobro urožen, nitko ne pita ništa, već samo dobivate reviziju na srednji e, rok koji jednostavno daje statističke podatke. Nemojte samo meni vjerovati. Pitajte EU e, mrežu o policijskoj tehnologiji. Oni će vam reći isto to. Time se bavilo upravo zbog ovih nedostataka. Ti projekti nisu uspjeli zato što je, je odredila industrija, a ne potrebe. Jednostavno se ovdje trči pred rudo. Vjerujem da ovu politiku e, ne treba podržati i to načelno ali ako načelno u to vjerujete još uvijek je morate odbaciti zato što daje previše odriješene ruke industriji i zato što nema odgovarajuće demokratske kontrole koja je potrebna za program ove prirode. A isto tako će potrošiti i baciti ulodu previše novca poreznih obveznika. Potrebno je zaista imati pravu evaluaciju potreba koje neće biti samo u čistom interesu obrambene industrije. Ako tako nešto napravite, onda ćete možda nešto i ostvariti. Vidim da mi je vrijeme isteklo, ali ovo, e, ovakav program neće uroditi rezultatom. Hvala lijepa, nisam htio prekinuti vaše kritike. E, vaš govor bio je najdulji. U svakom slučaju, puno hvala na vašim primjedbama. To je jako dobro. Možemo na taj način otvoriti pravu raspravu, ne samo danas na odboru, nego će to vrijediti i za kasnije i raspravljat ćemo o tome prilikom donošenja amandmana. E, ozbiljno ćemo sve dakle uzeti u obzir. A što se Tet, koja je izvjestiteljica i koju ću sada odmah dati riječ jer ona je zaista ključna za našu raspravu. Hvala lijepa. Moram reći da, da sam vrlo skroman kada se radi o ovim stvarima. Ovo je izuzetno važno izvješće i mislim da svaki član ovog odbora može igrati vrlo važnu ulogu, jednako važnu ulogu kao, i moja. Hvala gospodinu Morovi i gospodinu Hejzu na njihovim izlaganjima. E, Htio bih e, sada najprije... I mislim da smo upravo to imajući pred očima i aktivirali taj dio našeg ugovora o funkcioniranju Europske unije, imajući pesko našu strukturiranost. Gospodin Putin, koji je počeo sa svojom agresijom godine 2014. I on je bio sasvim sigurno jedan od onih goniča, da velimo, jedan od onih... Gospodin Kohiček. Pane predsedo, ja bych chtěl tady vyděšenému kolegovi z Německa. Hvala lijepa. Poručio bih kolegi iz Njemačke da ako može dobro računati da će doći do sljedećih rezultata. Europska unija izdvaja više novca za obranu nego li što to izdvajaju E, Putin ili a SAD e, troši 50% onoga što se troši u e, svijetu općenito, tako da se ne brine toliko. A sada odgovor na ova dva izlaganja. Gospodin Moro ima pravo kada kaže da Europska unija treba imati program na ovom području, ali i gospodin Hayes ima e, pravo da jednom kada takav program postoji, taj se program mora moći nadzirati te da se mora moći procjenjivati njegove rezultate. Bez obzira na to postoji li pilot projekt ili ne. I zapravo mislim da je to zaista bitno i okosnica onoga što trebamo naći u dokumentu o kojem je govorio gospodin Pašku. Program Europske unije mora imati jasne ciljeve, a također je važno da se jasno zna na koji način će se nadzirati provođenje tih ciljeva. Gospodin Landovski je govorio o tome da e, evropske e, države mogu imati e, zajednički koordinirani pristup, primjerice zrakoplovstvo, svemirski programi ili pak dijelovi takvih programa. Istovremeno moramo shvatiti da svaka veća država članica sama proizvodi vatreno oružje sama ga istražuje, isto vrijedi za elektroniku, za bespilotne letjelice, primjerice. Kada bi se dio tih e, istraživanja, te proizvodnje koordinirali i da se dio sastavnih dijelova koji se sada uvoze mogao zamijeniti sastavnim dijelovima iz europskih izvora, onda bi taj program zaista polučio neke rezultate i dao dodanu europsku vrijednost. Slažem se s gospodinom Hejzom, dakle da je najvažnije za našu sigurnost, sigurnost naših građana, da imamo dobre međunarodne sporazume, te da terorizam sprečavamo ne oružjem, nego drugim e, načinima. Hvala lijepa. Htio bih samo reći da ono što je rekao gospodin Gable je nešto što naravno iza čega stoji u članku 14. stoji da program treba odobriti Europska komisija s jedne strane te neovisni stručnjaci. Dakle, brinemo za to. A što se tiče onoga što je rekao gospodin Moro, mi političari moramo odrediti ciljeve s vama da nije na obrambenoj industriji da određuje te ciljeve. I zamolio bih e, predsjednika odbora da pita naše stopotno financiranje iz javnih izvora Moramo dakle biti vlasnici e, IPR-a, dakle da ćemo isvojiti posto e, financiranja, a da će intelektualno vlasništvo biti prikladno da obrambena industrija ne bude samo na upravnom odboru za koordiniranje Europskog obrambenog fonda, i kako to da do sada nismo saznali niti za odredbu ili za prijedlog koji bi primjerice izabran iz europskih izvora za obranu, ipak bi me zanimalo e, zašto komisija želi točno potrošiti novac. Gospodine Galer, prije više desetljeća kad je netko bio previše kritičan, onda e, bi što dopuštamo u našem e, odboru. Gospodin Aleksis, predstavnik glavne uprave Grojza. Evo, sada bih molio naše govornike, gospodin Mauro. Hvala vam, predsjedniča. Nastavit ću dogovoriti na sva pitanja i prvenstveno ona koja mi je postavio kolega Ben Hayes, kojem zahvaljujem jeste pitanje neuspjeha programa istraživanja u sigurnosti. Dakle, on spravom poslije to pitanje. Trebamo izvući zaključke iz svojih grešaka. Kada sam trebao izraditi jedno izvješće 2016. za vaš parlament o budućnosti e, istraživanja u obrani, jedna od prvih stvari koju sam napravio jeste se uspostavilo da taj istraživački rad nije zanimao države članice jer oni e, i na taj način odgovaram na odgovor izvjestiteljice. Dakle, razlog zašto program istraživanja o sigurnosti je predstavljan neuspjeh je taj što taj istraživački rad nije bio usmjeren orijentiran. I to obrambenom industrijom, to su dva različita sporta, jednako različita kao što su različiti nogomet i ragbi. Dakle, ako se bavite i istraživanjem u obrani s ciljem da stvarate radna mjesta i da stvorite interes, nemojte to raditi jer na taj način ćete pognati na umu planove razvoja kapaciteta. ako je vaša uloga neka, onda je ta, to ta da primorate, pod navodnicima, europske eh, institucije kao što je viska predstavnica da se napravi bijela knjiga i da se vojne ciljeve pretoče eh, eh, kao što se vodi kiber E, cyber rat s Kinom ili zašta od terorizma unutar naših granica. Eto. A inače dvije stvari o koji se ne slažem s kolegom Hejsom e, tiču se možda uloge parlamenta i vlada i konkurentnosti. A e, što se tiče uloga proračunu, to je bio to je bilo na inicijativu jednog zastupnika, to je bio gospodin pilot projekt, to je gospodina Gelera. Dakle, države članice nisu te koje ne žele s time baviti. I ne radi se ovo kako bi se išlo na ruku u Europskoj uniji. Ne, države članice ne žele da... Pa želio bi da stanemo jednom za svakda u kraj toj smješnoj ideji prema kojoj se kupuje ili prodaje obrambene e, proizvode kao što se proizvode i prodaju luksuzni auti ili sapuni. Mislim, nećemo kupovati e, nuklearnu podmornicu kao što bi se povinni e, kaciga ili čarapa za e, vojnike. Dobro, možda i tenko, možda u stvari prije kamione, ali što se ostalih stvari tiče, tu, je jak, tu se radi o jako posebnoj industriji koja može postojati samo zato što to država želi. Pa nećemo se baviti izgradnjom državi, znači da je podržavate. Ako kup pujete oružje od neke države, onda se stavljate u odnos ovisnosti od te države. I evo mi sada prelazimo treće pitanje, a to je e, uloga parlamenta i komisije, gospođo izvjesteljice. Dakle, to je teško odgovoriti, jer tu imamo konkurnom e, razini i e, fond obrane koji treba pokrenuti. A dakle, kako one trebaju sudjelovati i koje tvoje odluke uz, e, uz već, donoš odluku s većinom, a ako vi to ne napravite, onda države članice to neće napraviti. Dakle, ispričavam se, ali svih 40, dakle, to znači da svi gledaju samo svoj interes. Nema općeg europskog interesa. Jedini projekt koji zanima svih 27 država članica, to je Schengen obrane i to je projekt koji se tiče e, NATO-a. I to je problem. Gospodine Kodiček, što se tiče ciljeva programa uredbe koji je napravila komisija i dakle vi želite putem amandmana to e, pojačati, to je dobro ste došli i ja mislim da će isto vrijeme isto nastojati i vijeće, da to je jako dobra stvar. Što je strateška autonomija? Evo da svi reći to riječima da svi to mogu razumjeti, dakle tu se radi o mogućnosti da se samo jedna je politička, tu se radi o mogućnostima donošenja odluka i izvršavanje tih odluka. Zatim druga komponenta je operativne prirode. Naravno tu se radi o raspolaganju adekvatnim snagama, ovisno o e, misijama, zadacima koji su zacrtani. I treće, ta treća... Toliko. Gdje ulagati? Treba ulagati tamo gdje će učinak e, pologe biti najveći. Ja sam za komisiju vodio jednu pripremnu studiju koja nije javna studija, ako se gdje sam se bavio sektorima o kojoj sam misli. Po mom mišljenju tamo ostvarit ćete najveću učinak ponude e, poluge u onim programima koji istovremeno koji su istovremeno jako skupi, ali imaju i omjer e, cijene RID-a u cjelokupnoj cijeni e, koji je jako visok. Dakle, da, primjer su sateliti kada radite vojni promatrački satelit, cijena... osiguranje tog cyber prostora, kibernetičkog prostora, izdali silne milijune eura, ali kamo je taj novac otišao? I sad zapravo gdje je općan koji su dominirali ljudi iz obrambene industrije i zatim različiti kvazi neovisni instituti koji se bave tim njihovim studijama koje oni dominiraju, I, a oni daju onda preporuke Evropske uniji o tome koji bi trebali prioriteti biti koji u našim programima koje je korisnik tih sredstava. Prema tome oni od početka do kraja diktiraju cijelim procesom i to je sukob interesa. To treba promijeniti. I zadnja točka, počet, onda možemo reći vojni resursi NATO-a ili SAD-a ili neke zemlje članice kao što su recimo Britanija ili Francuska trebaju se isto dodati i da kažemo ovo imamo, ovo nam treba i onda možemo definirati jasna rješenja. Ali samo izdvojiti novce i reći onako na široko ovo nije u redu, pogotovo nećete zato dobiti potporu svog glasačkog tijela u Europskoj uniji koji plaća poreze. Hvala lijepo. A sada? Hvala. Najprije hvala izvjestiteljice, bila je vrlo jasna i e, pozabavila se istopno svim točkama. Direktiva Eurodesign je direktiva koja funkcionira. Krenimo od te pretpostavke. Radi se o direktivi e, ciljeve e, zbog koje je donesena. Izvjestiteljica je naglasila potrebu da potrošači budu u središtu jamcava ekodizajna. Osobno smatram da bismo trebali također reći da postoji dvojni cilj, dakle i korištenje energije i tako dalje. I jednostavno e, tvrtke moraju nastaviti raditi na tome da njihovi proizvodi poštuju ono što je zacrtano tom direktivom. Nadalje, što se tiče ispravnog ume da njihovi proizvodi poštuju ono što je zacrtano tom direktivom. Nadalje, što se tiče ispravnog ume cijene proizvoda i njegove efektivne vrijednosti. Dio tih kriterija i još uvijek se ne može Mogao bi nas nadahnuti i poslije spitanje da li druge države trebaju slijediti taj primjer. Gospodin Turmes, izvolite. Thank you. Uh, I think Mr. Kolicek is right on plastic. Uh, if we don't forbid <laughs> the different sorts of... E, moramo se pitati po pitanju plastike. Mislim da nikada nećemo uspjeti reciklirati svu plastiku jer ima puno različitih vrsta plastika. Imam tri pitanja za uputiti komisiji i hvala lijepa Mišano Virati na ovom izvješću. E, Lawrence e, Berkeley u Sjedinjim američkim državama mi je rekao da e, ovo što se sada događa sa automobilima će se događati za druge kućanske aparate. Naime, imate hladnjak koji će biti povezan taj e, mikročip e, je mali kompjuter, možete to testirati zapravo. Slažete li se dakle s da povezane povezani električni aparati će možda biti prije oni gdje će doći do prijevare nego kod onih koji to nisu. I design i strategija za Europu. Što radi Europska komisija kako bi u osnovi se naše norme usvojile? kada bismo ih mi usvojili, onda bi to zapravo bila prva prednost za našu industriju. I moje posljednje pitanje je što misli komisija na kada namjerava napraviti tu veliku preinaku direktive o dizajnu? Da li u ovom sazivu komisije ili pak to namjeravate nakon 2019. godine, možda 2020. dakle e, kada e, Europski parlament bude u novom sazivu. Mm. Gospodin Hodson e, iz glavne uprave za